I'm going to exert my authority and ask you to take your seats because we have to start. Molim vas da sjednete i da započnemo s radom. So our first point on the agenda this afternoon. Dakle, prva točka je predstavljanje predsjedničkih izbora u Peru od 3. do 7. lipnja ove godine. Pozdravljam gospodinu gospođu Weber i De Grandes i molim ih da istim redoslijedom se jave za riječ. Very much, chair. I... Hvala predsjedatelju. Najprije vam želim zahvaliti što ste me pozvali da predstavim odvijanje predsjedničke misije, odnosno misije za predsjedničke izbore u Peru i kako su se sami predsjednički izbori odlijeli, Ne samo drugi krug izbora, već i prvi krug i općenito opći izbori za Peronski kongres. Usudila bi se reći da je ovo bila uspješna promatračka misija iz tri razloga. Kao prvo, zbog ozbiljnosti obavljenog rada na licu mjesta. Drugo, zbog značaja naše nazočnosti tijekom izbora, a treće zbog e, popratnih e, aktivnosti, dakle, nakon izbora na kojima radimo u suradnji s peruanskim partnerima. Ova misija je bila dosta velika, značajna. Došli smo u zemlju 5. ožujka skupina od 14 stručnjaka. Nekoliko tjedana kasnije došlo 15, a ne 16 dugoročnih promatrača koji su bili razmišljeni po cijeloj zemlji. Uz to smo imali veliku delegaciju Europskog parlamenta koja nam se pridružila i na prvom krugu izbora i tijekom drugog kruga izbora. Tijekom prvog kruga delegacijom je predsjedavao kolega Luis de Grande, a drugi put e, kolega Augustin Dias de Mera. Po prvi put smo imali među stručnjacima stručnjaka za financiranje političkih stranaka i financiranje izbornih kampanja a u slučaju Perua to je bilo od iznimnog značaja, a to ću naknadno objasniti. Drugi aspekt koji sam spomenula jest e, značaj naše nazočnosti tijekom izbora. I želim inzistirati na tome i usuđujem se reći čak e, da je naša nazočnost tijekom izbora bila od velikog presudnog značaja. Dopustite da objasnim zašto. Nažalost, Prvanski kongres nije se upustio u veliku dubinsku reformu izbornog sustava. Ono što su napravili jest da su usvojili nekoliko amandmana, jako loših amandmana, iskreno govoreći, i to nakon što su izbori raspisani, nakon što je izborna kampanja započela. I na temelju tih amandmana koji su naravno bili zakonski obvezujući, Urado Nacional de Elecciones, dakle tijelo zaduženo za izbore, zadržavanje izbora, u tjednima koji su uslijedili, slijedili odlučilo isključiti određeni niz kandidata iz utrke dok su se drugi kandidati povukli iz utrke kako bi očuvali pravnu pravni status svojih stranaka. Dakle, na kraju od 90 kandidata za predsjedništvo samo je 10 njih ostalo u utrci. a to je bilo popraćeno sve do zadnjeg dana jako brojnim e, neizvjesnostima, tako da do zadnjeg dana, do dana održanja samih izbora nismo znali tko se još mogao povući. Dakle, tu smo morali biti iznimno obazrivi i pažljivi u svojoj ulozi promatrača. Istovremeno, u međunarodnim medijima pojavili su se neki članci koji su propitivali sposobnost države da organ... za organiziranje demokratskih izbora te su raspravljali o tome kakve posljedice po izbore može imati činjenica što su neki kandidati spriječeni da sudjeluju u izborima. I to su jako važna pitanja. No, mi smo bili tamo, raspravili smo sa svim tijelima vlasti i doista smo uživali, odnosno imali smo pristup svemu što smo tražili. Dakle, bila je 100% transparentnost, tako da smo došli do nakon pravnih e, analiza, nakon analize izbornog okruženja, došli smo do zaključka da sve što se dogodilo, i koliko god e, upitno bilo glede prava određenih osoba da sudjeluju na izborima, no sve što se desilo bilo je utemeljeno na zakonodavstvu, na lošem zakonu, ali utemeljeno na zakonu i bilo je u skladu s njihovim ustavnim odredbama. Dakle, nije bilo nikakve namjere da se vara, da se navodi na krivi put, nije bilo političkih pritisaka vršenih na organizatora izbora. I od trenutka kada smo uvidjeli da je to stvarnost, onda smo mi to tako i rekli. Naravno, tijekom prvog izbora predsjedničkih, e, prvog kruga predsjedničkih izbora i izbora za kongres. Rasprava se vodila isključivo o tim povlačenjima, isključenjima, dakle nije bilo nekih drugih važnih e, tema koje su bilo značaja za budućnost zemlje. No ipak izbori su održani. I iskreno govoreći bili su jako dobro organizirani. Sve što se dogodilo na dan, na sami dan izbora bilo je dobro i na kraju su svi pristali na rezultat. Drugi krug, jasno da je bio je znatno jednostavniji, imali smo jako dobru raspravu koja je organizirana među kandidatima i u takvom kontekstu je bilo je zanimljivo spomenuti da kandidat koji je vjerojatno bio favorit, e, favoritkinja izbora Keiko Fujimori izgubila je uz razliku 42.000 glasova, dakle i ona je pristala na te rezultate, dakle Peru je, moram reći, bolje od Austrije, ne moraju ponavljati izbore, a pobjednik je gospodin Pedro Pablo Kučinski. Sve to održano je i obavljeno je na jako demokratski način. Doista je bilo impresivno to promatrati kako su oni to dobro organizirali i kako su članovi stranaka i glasači se dobro vladali. Dakle, na kraju 28. srpnja počinje mandat novog predsjednika gospodina Kučinskija. I spomenula sam dakle i aktivnosti nakon izbora. S tim ću zaključiti, dakle, te aktivnosti jako su važne u slučaju Perua. To može biti predstavljati jako važan može biti jako važan dobar pokazatelj toga kako Europska unija može e, pozitivno utjecati na zemlju. Dakle, ja ću kroz nekoliko tjedana ići u Peru da predstavim završno izvješće i preporuke, no tu već postoje neke aktivnosti o kojima razmišljamo. I želim se zahvaliti Želim zahvaliti svim kolegama koji su bili u izaslanstvu Europskog parlamenta na njihovoj otvorenosti, spremnosti na suradnju sa e, članovima kongresa. No, već sad vam mogu reći da je odobrena suradnja s kongresom eh, Perua, tako da se nadam da je to nešto što će moći nastaviti i narednih godina. E, toliko od mene, ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ja sam spreman odgovoriti na njih. Hvala najljepša, gospodin De Grandes, izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče. Najprije dopustite da čestitam gospodinu Košinskom na povjedi na ovim izborima koji su održani 5. lipnja. Kao drugo, želim iskreno čestitati promatračkoj misiji, osobito gospođi Weber koja je vodila tu misiju. Najviša hvala na odlično obavljenom radu. Ovdje se radilo dakle o predsjedničkim e, i parlamentarnim izborima i slažem se svim onim što je rečeno danas, e, sa svim observacijama i zaključcima. Mislim da je ovo odličan sažetak e, onoga što se dogodilo. Dakle, istina je da smo o ovome uveliko govorili, podijelili smo dakle iskustva i doista smo izbliza pratili ove izbore koji su bili od presnog značaja za ovu zemlju. Dame i gospodo, ja sam ovdje došao kao lider, e, odnosno čelnik e, delegacije ANDA i isto tako e, lider izaslanstva Pučana za prvi krug koji je održan 10.4. ove godine i tada sam mogao javno govoriti o pitanjima koje se ticala demokratskog vladanja, ponašanja Što se nas tiče, svo osoblje i odbor koji se bavio ovom temom bio je profesionalan od početka do kraja. Povrh toga želim također naglasiti do koje mjere je bila dobra klima u odnosima između Europske unije i Perua. Tu imamo e, trgovinske odnose koji su jako dobri, imamo odlične prilike i možemo biti sigurni dakle u trgovinsku, kvalitetnu trgovinsku suradnju između EU i Perua. Dakle, se ovo je potvrđeno dogovorom e, o viznom režimu koji stupa na snagu, što znači da će e, državljani Perua imati lakši pristup Schengen području. Sve to je jako pozitivno. Europski parlament imao je važnu ulogu u tome svemu. Koliko dopustite, rekao bih još par riječi o nečemu što se tiče prošlosti, no istovremeno gospođa Weber je to spomenula, jer to je važna stvar. Ovdje se doista radi o čitavom nizu mogućnosti koje spruže Europskoj uniji. Tu se radi o našem prestižu, našem iskustvu i divno je moći surađivati na ovaj način. Naravno, suživo će biti težak u budućnosti u Peru, jer tamo ima e, tamo je predsjednik koji je predsjednik Republike koji je pobjedi na izvorima, ali u kongresu gospođa Fujimori ima, dakle oporba ima većinu, dakle to će biti potrebno surađivati i oni naravno također razumiju koliko mi možemo imati važnu ulogu kao medijatori i oni to priznaju i uvažavaju. Stoga jako je važno imati na umu da e, zastupnici iz kongresa žele doći ovdje, on ne zato da nauče nešto, nema nešto naučiti, možda mi možemo učiti od njih, iskreno govoreći i tu dobro važim riječi. No, mislim da bi bilo jako dobro susreci se jer e, mogli bismo zajedno naći način e, da se riješe neki problemi. Dakle, ovo je jako moderna zemlja, jako pozitivan pristup ima. Naravno, moramo se sjetiti geostrateškog značaja Južne Amerike kada imamo, kada govorimo o ovoj zemlji, dakle to treba imati na umu. Isto tako predsjedatelju ovdje je gospodin Varkater koji je potpredsjednik parlamenta koji neće uzeti riječ, ali želio bih samo reći da je jako važno da predsjednik preuzme svoju dužnost na dotični dan. Mislim da je to jako dobro i mislim da i potpredsjednik će biti nazočan, tako da ćemo biti predstavljeni na najviše moguće razini. Prije nego sada dam dvojici kolega, želim eh, pozdraviti izaslanstvo pakistanskog eh, parlamenta koji su došli i oni mogu slušati našu raspravu. Dakle, engleski jezik možete čuti na kanalu broj 2. Gospodine Lopez, sada vi imate riječ. Najljepša hvala. Ja bih želio zahvaliti promatračkoj, izbornom promatračkoj misiji. Mi smo doista izbliza pratili brojne izbore, jako je važno biti na licu mjesta u zemlji i za kontinent je cijelo, cijeli važno. I evo imam nekoliko misli, komentara koje bih želio podijeliti s vama. Dakle, pomno sam saslušao ono što je rečeno i slažem se s brojnim analizama. Mislim da je važno priznati to što će, da će biti teško gospodinu Krušinskom eh, upravljati državu u buduće, imajući na umu da u kongresu nema većinu i treba imati na umu da je on bio mogao dobiti sve glasove protiv Fujimori. To je bilo jedno od tih izbornih iznenađenja. Veronika Mendes je rekla da će pozdraviti Pabla, ali neće njegov način upravljanja. Dakle, to je jedan od problema s kojim će biti suočen novi predsjednik i imat će dva E, izazova, to je gospodarski rast, kao što je to objasnio gospodin De Grandes, i u tom polju Europa može puno toga napraviti kako bi pomogla e, gospodarski rast, a tu isto tako borba protiv e, kriminaliteta, krimčaranje droga i tako dalje. A kao važna tema. A druga stvar je fuđimurizam u toj zemlji. Zašto je zašto je to nastalo? Pa evo, Glavni problem koji je protkan ispod ovoga svega je što ne postoji stranački sustav koji je dovoljno ukorijenjen, jak, strukturiran s vremenom, nešto što bi omogućilo da se zemlja stabilizira. Znate, to je brz usponi pad stranaka, e, ali Fujimori pokret je tu, dakle on je doista jako korijenjen, tu je već 14 godina. Ja to spominjem jer možda ovo nije baš e, moderno, ali sustav s jakim strankama može stabilizirati sustav e, i demokraciju. Dakle, sustav s jakim strankama može dugoročno biti i pozitivna stvar jer može dati dinamičku u tom postupku demokratizacije zemlje. Hvala. Hvala sada gospođa Bilbao Barandika. Najviše hvala. Ja doista želim zahvaliti Renati na odlično obavljenom poslu i Luizu de Grande su na zahvali parlamentu. Želim postaviti pitanje. Kada dođe do, izbornih promjena koje se uvode s ciljem da se spriječi ili e, spriječi neke kandidature ili isključi neke kandidature, i su stranke shvatile da se tu radi o reformi za buduće izbore? Kakvi su stavovi bili. Dakle, jer to uklanjanje, eliminiranje nekih e, kandidata izazvano je jednim zakonom koji to nije predviđao, ali to se dogodilo. Dakle, što, kako mislite da će stvari odviti u buduće? Da li će doći do reforme glasačkog e, izbornog zakona? Da li će to stvarati probleme u buduće? I da li po vašem mišljenju neke od kandidata, da li su oni imali nekih izgleda u tom e, sučeljavanju kandidata. Istina je da je gospođa Fujimori bila jaka kandidatkinja. Sjećam se vremena kada je predsjednik Romala osvojio pobjed na izborima. Ja sam tada e, bila već e, na promatračima, dakle htjela bih čuti vaše mišljenje. Hvala gospodine Sebastija. Hvala predsjedatelju. Želim se zahvaliti odboru što nas je pozvao da sudjelujemo ovom sastanku. Potpuno se slažem sa onim što su rekli Luis de Grandes i predsjednica. Ova misija je ispunila svoje zadatke i službene izjave Europske komisije i pododbora Europskog parlamenta bili su, to su bile vrlo jake izjave. Mogli smo doista raditi u pune transparentnosti, nikad nismo bili su naišli na najmanji problem. Prvanske vlasti su nam, nam da radimo što smo htjeli, no mi u svojoj izjavi ukazujemo na slabe elemente sustava koji priznaju same naši kolege prvanci dakle financiranje stranaka i izborni zakon, dakle zbog kojeg je teško uspostaviti jedan jak partijski sustav i demokraciju u Peru tim istim putem. Želim istaknuti da smo sa osobama koje su bile nadležne za izbore, imali smo susrete i oni su nam rekli do koje mjere bilo teško usred izbora provesti odredbe tih, e, od te izmjene zakona što je polučilo odstranjivanjem određenih kandidata. Dakle, to sve je rečeno u ovoj deklaraciji, kao što to rekao sam Luis de Grandes. Prvanske stranke i prvanske vlasti svjesne su da su ti zakoni nužni, odnosno da su te promjene bile nužne i to otvara jedan pozitivan punkt. Dakle, ne želim nikome dijeliti lekcije, no parlament samo želi u ukazati na nedostatke, odnosno slabosti u peruanskoj demokraciji. No, imajući to na umu, mislim da je delegacija i stručni tim da su obavili odličan posao. Hvala. Gospođa Rodriguez. Hvala predsjedniče, ja želim zahvaliti i timu, svim onima koji su nam omogućili da e, obavimo svoju promatrašku misliju. Doista želim naglasiti značaj promatračke misije. Ovo prvi put da sam bila u toj ulozi i to je ključnog značaja. Ne, ne kaže se uvijek koliko je to važno, to je doista nužno bilo i pozdravljaju e, ljudi u zemlji su doista pozdravili naše prisustvo. I doista mi je drago što će gospodin De Castro e, otići na e, inauguraciju e, budućeg predsjednika i želim se zahvaliti na neizmjerno profesionalnom i stručnom timu Europskog parlamenta koji je bio tamo prije, tijekom i nakon misije. No, moje osobno iskustvo je to da se ne može prestati, ne smije se prestati s promatračkim misijama, jer rezultat ishod rada koji poduzimamo čitav niz mjeseci polučuje čitav niz preporuka i mislim da preporuke koje smo iznijeli od u, nakon prvog i drugog kruga izbora ukazuju na određene poteškoće i slabosti tog demokratskog sustava upravo zato što nema dovoljne dovoljne jakosti u tim sustavu kojim su organizirane političke stranke i postoje neki nedostaci u načinu financiranja tih stranaka. Zatim u drugom krugu se više govorilo, se govorilo o dodatnoj e, demokratskoj e, institucionalnoj e, institucionalnom načinu organiziranja i tražili su od Europskog parlamenta da im se drži, da ih se drži za ruku malo u ovom postupku. Dakle, to su neke stvari o kojima treba razmisliti, mislim da to je jako važno jer gospodin Kačinski imati sada stvarnih problema zbog e, raspodjele snaga u parlamentu, zato što nema većinu i, ima, e, i zemlja je suočena s velikim problemima. Iako, I mi trebamo biti jako proaktivni i ponuditi svoju suradnju kako bismo im pomogli da poboljšaju svoj demokratski sustav i da se daperu sve mogućnosti kako bi aktivirali svoje mogućnosti. Hvala. Hvala vama. Gospodin Pancer, izvolite, imate riječ. Hvala. Ja bih također eh, želio čestitati Mislim da moramo biti dosta realni i reći da su ovi izbori organizirani na dosta discipliniran način, da nije bilo nikakvih problema, no ako se podrobnije analizira situacija, možemo uočiti neke elemente koji bi mogli polučiti određene probleme. E, u drugi krug je bio dosta jednostavan. U drugom krugu je trebalo birati između dva kandidata, ali prvi krug je bio malo složeniji mislim konkretno na informiranje tijekom e, izbornog postupka, odnosno kako, kako teče izborni postupak. Evo konkretno mislim na Kratkusko u kojem je prva stranka, on 35% njih, dakle najveći broj glasova, su e, prazni glasački listići bili. Dakle, to znači da tu ima nedostatna nedostatno informiranje o izborima. Zatim, e, pristup medijima, on nije bio u potpunosti zajamčen. Zatim, tu su i troškovi, postavljeni su određeni pragovi strankama, ali oni su i tekako prekoračeni. Mi smo promatrali izbore u Limi i drugim gradovima, no brojna izborna ulaganja napravljeni smo na temelju recikliranja novca koji je potjecao dakle, iz trgovine drogama. I to treba reći. A zadnji problem, postoji korupcija. Neki kandidati koristili su to izbore kako bi izbjegli uhićenje i izvođenje predlice pravde. a do toga dolazi jer se tu radi o zemlji koja je važna za nas, ne, ali u toj zemlji je jako visoka stopa neformalnog gospodarstva. Pitanje koje je Lopez postavio o na navodim je da kažem da velika baza fujimorizma veliku bazu fudžimorizma predstavlja neformalno gospodarstvo, dakle nepostojanje kontrole koji omogućuju da dođe do izbornog konsenzusa. E sad ako se osvrnemo malo na završne rezultate, ja to kažem sad s jasnim olakšanjem, no ovi izbori pokazali su da iskustvo fudžimorizma je imalo negativan utjecaj, a ovo glasanje je više bilo glasanje protiv Keiko Fujimori nego glas za novu viziju prvo. Dakle, naš zadatak ne treba biti samo igranje uloge posrednika ili oni koji će olakšati novu politiku u Peru. Mi ne želimo naravno niti dijeliti nikome bilo kakve lekcije, no ako već pokušavamo olakšati stvari, onda bismo trebali uveliko inzistirati na reformama, izbornim reformama, gospodarskim i socijalnim reformama, jer u suprotnom, objektivno govoreći, ta zemlja neće se moći gospodarski, ekonomski, e, gospodarski, politički i socijalno podići na noge. Ja nisam bio tu na e, drugom, već na prvom krugu, samo toliko u mom iskustvu. Hvala. Hvala stvari su svi naglasili u svojim komentarima koliko je bitno provesti nužne i duboke reforme u reformi. Da, to je i stvarnost na terenu. Ove preporuke koje ćemo predstaviti idući tjedan upravo ide u tom pravcu. Toj zemlji su u potrebne vrlo dalekosežne reforme, dakle to se odnosi na političke stranke i na njihovu organizaciju jer e, stvari ne postoje tu stvarne političke stranke u toj zemlji. Na središnjoj razini možda nešto, ali na lokalnoj razini to živi užas, tu se ništa ne događa. Evo čisto par primjera. Kad pogledamo na ovih 130 e, osoba koje su izabrane u kongres, sto njih nije uopće član niti jedne stranke. Dakle, to je situacija koju je istinu teško shvatiti po mom mišljenju, dakle, barem gledajući iz naše europske perspektive. Ljudi nas pitaju o političkoj e, disciplini u pogledu, dakle, koordinarata, stranke i slično, ali problem je to kad tamo mm, kongresmeni e, to postaju zato što hoće posao ili žele biti u središtu javnosti. S druge strane imamo tu reformu dakle, političkih stranaka a i izbornog sustava. A i tu je to pitanje financiranja e, političkog života u stranci, jer u tim izborima smo vidjeli, čuli čitav niz e, optužbi vezano uz nekakve sumnjive poslove, drogu. Ali, kako bi se mogli riješiti takvih e, optužbi, potrebna je e, transparentnost, u svakom smislu, bilo da se radi o kampanjama, o financiranju stranaka, bez obzira na to o kojim financijama govorimo. A idemo reći da tu postoji određeni otpor od strane političke klase kada govorimo o transparentnosti. Recimo transparentnost u pogledu e, privatnog financiranja. Ono što smo radili, što ćemo nastaviti raditi je pokušati stvoriti određene saveze, dakle, među novinarima, u civilnom društvu, u svijetu komunikacija kako bi mogli pogurati u pravcu reformi. I mislim da je to ono što će biti najvažnije za zemlju. Mislim da će Kongres prihvatiti neke elemente e, naših reformi za dolazeće izbore, ali to neće ići tako lako. Ako one ne promijene taj cjelokupni sustav e, pogledu stranaka, financiranja političkih stranaka, bit će to moguće. Inače će biti teško stvariti bilo kakav napredak u toj zemlji a nadamo se da će to svi prihvatiti i da će prihvatiti te ideje koje ćemo iznijeti idući tjedan. A trebalo bi doći do brzih promjena unutar sljedećih šest mjeseci. Hvala lijepa. Sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to izvješće gospođe Fotige vezano uz e, dakle EU e, strategiju i propagandu odnosno strategija strateška komunikacija Europske unije za borbu protiv propagande koji protiv nje poduzimaju treće strane. Ovo već po drugi put razmatramo ovo izvješće nakon vrlo zanimljive rasprave koje smo imali tijekom prvog razmatranja. A prije toga smo imali vrlo zanimljivo saslušanje koje je organizirao AFET pa mi dozvolite da započnem s time što bih se zahvalila svim kolegama. Da, izvolite. Dozvolite mi da započnem s time što ću se zahvaliti svim kolegama koje su bile direktno uključene u pisanje ovog izvješća jer u ovoj fazi to je istinu bio jedan zajednički napor, kolektivni napor e, e, svih odličnih izvjestitelja u sjeni, kao i stručnjaka iz tajništva AFETA, posebno gospođe Jana Kaminska. Htjela bi se zahvaliti isto tako i svom osoblju i savjetnicima mog kluba zastupnika na vrlo vrijednoj pomoći. Sve u svemu imamo 358 amandmana na ovo izvješće. Imali smo tri duga sastanka na kojima smo razmatrali amandmane i pregovarali o kompromisima koji su bili predloženi i drago mi je što vam mogu reći da smo završili s tim poslom. Mogli smo se dogovoriti oko teksta vezano uz 21 kompromis u pogledu ovog teksta. Međutim, imali smo tako malo vremena na raspolaganju. To zaključeno tijekom gustog rasporeda u Strasburu, pa su neki, neke kolege zamolili još za dodatno vrijeme u pogledu procjene i rasprava. Svega bi se željela zahvaliti tajništvu što su nam pomogli u dogovaranju toga. Dozvolite mi sad dva komentara. Jel bio je to jedan jedna duga rasprava. Taj zajednički rad je obogatio ovaj tekst i omogućio nam isto tako da uistinu vidimo i uvidimo svu složenost toga s čime se moramo suočiti. Dozvolite mi da spomenem jedno posebno važno pitanje. Početka rad na ovom izvješću je bio uistinu izuzetan je izazvao izuzetan interes, a je održeni pritisak od strane različitih organizacija iz područja medija. Sputnik i neki drugi su bili posebno zainteresirani za naš rad. I posuda po Europi čujem ponešto vezano s Tratkom. Mi već e, duže vrijeme čujemo i ponavljamo tako određenu mantru, jednu formulu, da suprotno očekivanjama koje imamo u strategiji za europsku sigurnost, e, izloženi smo prijetnji i sa istoka, pogotovo nakon e, ruske agresije i aneksije Krima, kao i sa istoka, posebno kroz ove porast radikalnih islamskih organizacija, pri čemu prije svega mislim na Daesh. Daesh Htjeli ili ne, htjevamo se simultano baviti s obe prijetnje. I sada priznajemo da obe prijetnje, iako su po svojoj naravi drugačije, dakle narav tih prijetnje je drugačija, u jednoj imamo državu kao e, čimbenika, u drugom ne, ali kad gledamo strateški, s obzirom na stratešku komunikaciju, možemo otkriti aktivnosti koje dolaze iz oba pravca. I unutar ovog izvješća, znajući da moramo biti pokazati otpor prema argumentima koji dolaze od strane Rusije, koja je u stvari bila uvređena time što te dvije stvari kombiniramo kroz jedno izvješće. Ali tu moramo moći pružiti otpor takvoj vrsti argumentiranja i time pokazati da se mi možemo simultano baviti svim problemima. Znajući i uzimajući na znanje da se radi o dva različite, dvije različite vrste prijetnje. I čini mi se da smo to mogli učiniti kroz vrlo duge rasprave, kroz koje smo obradili vrlo složene teme. Čak i tijekom našeg rada na ovom izvješću bili smo, mogli smo sami iskusiti taj stratkom. Dakle, i mrkvu i batinu. Dakle, bilo je nužno razgovarati o tome glasati i procijeniti tu sposobnost. Jučer sam imala vrlo važan screening jednog latvijskog filma kroz e, Ured za informiranje Europskog parlamenta smo to prikazali u Rusiji i bio je vrlo velik interes. Isto tako što se tiče napada trolova. Jučer mi je u Russia Today bio uistinu ponuđen e, odličan termin za intervju, međutim e, nisam pristala na tu vrstu mrkve. Ali ta opasnost koma koja dolazi s istoka nije manja. Jako je opasna, zastrašujuća. ali i vrlo privlačna, nažalost, našim mladima. I navodi puno njih, pogotovo isto žena, da odlaze na jug i bore se možda kroz islam ulaze u neku avanturu. Moramo se moći oduprijeti tome i moramo se ujedinjeni baviti jednim i drugim problemom. Stoga molim moje kolege da nastave u ovom odličnom tonu i duhu. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni, bez bilo kakvih e, izuzetaka. Svi su bili odlični. Uistinu je bilo vrlo inspirativno surađivati sa svima vama. I rečeno mi je da bi Gue htio iznijeti svoje vlastito manjinsko izvješće to nismo mogli riješiti kroz kompromis. Hvala. Izvjestitelju Sjeni, gospodin Mogurana. Hvala. Ja bih se htio zahvaliti izvjestiteljici i složiti s njom. Tu se ne radi o tome da izjednačavamo Rusiju i ISIL, već se radi o propagandi. Ja ću to kratko sažeti u jednoj formuli smo mogli reći. Jedna propaganda, dvoje čimbenika. I tako da u izvješću možete naći i Rusiju i ISIL, ali dobro smo e, surađivali do sada. I da je izvješće uistinu poslužilo svrsi. Kada govorimo o propagandi protiv Europske unije, ona je dosta složena i tu se mogu raspiriti određene strasti. Zašto mi jasno mi je zašto pojedinim klubovima zastupnika potrebno malo više vremena se pozabavi time, ali mislim da se možemo složiti da kada govorimo o ovoj propagandi protiv Europske unije, da je, unije, da je ovako izvješće uistinu jedna potreba jer imamo uistinu vrlo snažno dezinformiranje s jedne strane od državnih čimbenika i onih koji to nisu. Nakon ljetne stanke ćemo, ja sam siguran, naći neko zajedničko stajalište, imat ćemo nove sastanke kako bismo završili s radom na ovom izvješću. Mislim da bi trebali imati na umu da ovaj odbor i Europski parlament e, su izglasali više izvješća gdje se referiramo na propagandu i dezinformacije. Tako da bi sljedeći logičan korak bilo jedno izvješće koje bi se upravo bavilo tom temom. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći je Eugen Freud. Hvala Mihael. Bilo je to za mene jedno zanimljivo iskustvo. Budući da sam pa, po prvi puta bio izvjestitelj u Sijeni. A to što smo imali tako snažnu ženu, Margaret Thatcher, alias Ana Fotiga, na suprotnoj strani, e, moram priznati da nije baš to nešto jednostavno. Međutim, radili smo zajedno koliko god smo mogli i zahvaljujem se na ovoj odličnoj suradnji koju smo imali. Ali bez obzira na to, tu ipak još postoji par stvari gdje se baš nismo mogli potpunosti složiti. Prvo pitanje, a to je nešto čime još uvijek imam problema, je to kombiniranje, odnosno navođenje ruske propagande i propagande sila u jednom izvješću. Jer ono što mi radimo, nismo to još učinili, još nije javno izvješće, ali ono što ćemo mi učiniti je da ćemo staviti ISIL na istu razinu kao i Rusiju. A time ćemo stvari učiniti nešto što smo uvijek htjeli spriječiti, a to je ta politika Europske unije, da se ne opisuje ISIL kao država ili kao neka institucija koja je slična državi. Vidim, gospođo Fartiga, da odmahujete glavom, ali ne vidim kako možemo riješiti to pitanje na dobrobiti mog i vašeg argumenta. Još par stvari. Mislim da je važno da definiramo program na način da nas ima bude jasno što po time podrazumijevamo. Moramo isto tako shvatiti da postoje različiti osjećaji i stavovi unutar Europske unije u pogledu toga kako će propaganda djelovati na građane države članica. Isto tako moramo činiti razliku između loše propagande i dobrih informacija. Moramo točno saznati kako ta propaganda utječe na ljude. Vi ste prethodno upravo spomenuli da je Sputnik iskazao veliki interes u prezentaciji filma jučer. Nije bio nitovi film. Ali u našoj raspravi ovdje su u svakom slučaju pokazali veliki interes za to. i još ne vidim gdje se to može u stvari u istinu stvarno dogodilo. Dakle, možda je Sputnik e, provjerio, pregledao web stranicu, ali ne znam koliko ljudi to u istinu radi. Dakle, ono što ja ovdje pokušavam reći, tko obraća pažnju na to? Ne kažem da nitko ne obraća pažnju na to. Samo kažem ne znamo. Ne znamo koliko je to važno. Jer nikad nismo proveli nikakvu anketu gdje ćemo saznati deset milijuna ljudi svaki dan gleda Sputnik. I na kraju bih vas zamolio, budući da se nalazimo posljednjim tjednom prije ljetne stanke, a odmah, čak prvi dan poslije ljetne stanke moramo se ovim baviti. A dosta smo udaljeni u pogledu nekih pitanja. Možemo li to možda odgoditi za par dana unutar prvog tjedna nakon ljetne stanke. Jer nećemo od danas do 28. 29. 29. kolovoza to riješiti. Potrebno nam je još malo vremena da razmislimo o tome. Hvala vam lijepo. Ja, kolega Ostrevićus. Kolega Ostrevićus ima riječ. Hvala lijepa. Moram priznati da mi je bilo veliko zadovoljstvo i da je bilo vrlo zanimljivo raditi na ovom izvješću, a istovremeno to je bio i veliki izazov. Sama tema je prilično svježa. Možda možemo prihvatiti koncept e, kibernetičke sigurnosti, energetske sigurnosti, te koncepte niko više ne dovodi u pitanje, ali mnogi od nas e, još ne vjeruju da je informacijska sigurnost, odnosno da informacije koje e, se stavljaju u opciju u optice imaju e, i sigurnosni aspekt. Dakle, mi smo na vrijeme počeli o tome razmišljati, raspravljati, slagali smo se ili nismo se slagali u nekim pitanjima, ali na kraju imamo rezultat. Mislim da nema razloga da odgađamo e, nošenje sa tim izazovom, a to jest izazov za, e, naš, e, za naše za nas i moramo se s tim uhvatiti u koštac. Doista, propaganda je jedno nedemokratsko i autoritativno e, autoritativni instrument pomoću kojega se dopire do e, javnosti. Naše zemlje imaju e, javne medije i mi smo zaboravili što znači kada su mediji pod kontrolom države. E, međutim, postoje zemlje gdje je to po zakonu e, moguće i gdje je to stvarnost. Dakle, e, televizija koja je u vlasništvu države i koja je pod kontrolom vođa te zemlje a te mm, ti političari te vođe imaju interes da e, šire informacije i propagandu koji e, njima idu u prilog i koji su upereni protiv e, nekih drugih zemalja. Vrlo je lako dopreti do umova velikog broja ljudi to samo košta izvjesne novce, ali ako pratite što rade nedemokratske države, a također i teroristi, terorističke organizacije, e, oni poklanjaju veliku pozornost propagandi jer to je dio hibridnog e, ratovanja. E, te informacije su onda tempirana bomba i nikad se ne zna kada će eksplodirati. Znači, time se e, provodi pranje mozga i priprema se plodno tlo za, za krive e, percepcije i za krive odluke koje će se onda na temelju tih krivih percepcija donositi. Znači, onaj ko ima pristup i mogućnost provoditi tu aktivnost ima veliku moć nad umovima ljudi. Mogu vam reći da e, mi nismo e, došli na ideju e, uvesti u Europskoj uniji povjerenika za propagandu, ali E, moramo biti svjesni toga da e, da postoji propaganda uperena protiv nas i e, zbog toga smo sačinili ovo izvješće i ove kompromise. Vjerojatno se neke stvari tu i ponavljaju, ali u suštini taj tekst je dovoljno dobar o temelj za daljnje, e, daljnji rad na tome, daljnje razmišljanje daljnu raspravu. E, u svakom slučaju ono što je važno je da postoji e, objektivan i objektivno i neovisno novinarstvo, objektivni i neovisni mediji u Europi i u našem susjedstvu. Mi ne bismo trebali se pretvoriti u velikog vrata u u velikog regulatora e, medija i zato smo izašli sa prijedlozima za e, direktivu Europske unije koja bi, e, jer potrebni su nam pravni instrumenti, ne ideološki, nego pravni instrumenti, kako bismo postigli to da su informacije koje su opticaju E, objektivne i e, slobodne. E, vjerojatno postoji više suradnje između raznih institucija u našim zapadnim društvima na području te vrste sigurnosti i zato mi je drago što e, je e, osnovana, osnovana agencija za to u Latviji. Također postoji jedan tim e, u, od strane SAD-a koji se bavi tom problematikom. Ja znam za dva neovisna novinara Jessica Aro, ona radi za e, finsku televiziju i e, još jedna novinarka iz Njemačke. Te dvije lijepe, vrlo profesionalne, neovisne novinarke su prošle e, ta iskustva da im je, da su bile izložene prijetnjama eh, i tome slično. Kada saslušate takve eh, priče, a samo a trebate biti slijep i gluh da to ne čujete, onda shvatite o čemu se tu radi a što dulje budemo zatvarali oči uši pred tim činjenicama, pred činjenicom da postoji neprijateljska propaganda protiv nas, e, utoliko više štete će ta propaganda e, nanositi. Mi si ne možemo priuštiti da na to ne reagiramo. Kolege, danas će se e, dogoditi jedan zanimljiv događaj u organizaciji Europskog parlamenta, a to je prikazivanje filma o slučaju Magnitski. To će biti još jedan pokušaj da se ocrni uspomena na Sergeja Magnitskog, a ja e, na to gledam kao na još jedan pokušaj propagande i dezinformacije. Oni koji stoje iza tog filma imaju dva cilja. Jedan je e, pretvoriti sjećanju na Sergeja Magnitskog u nešto do što nam nije važno, i a mi moramo e, to, na to gledati realno kao na propagandu. Želim zahvaliti Ani na njezinoj inicijativi. Hvala lijepa. Sljedeća govornica Rebeka Hans. Prvo bih htjela zahvaliti gospođi Fotiga jer e, sad svi shvaćaju e, mi smo predstavnici demokracije na europskoj razini, uvijek se zalažemo za slobodne medije, pluralizam i tako dalje i za nas nije lako razgovarati o problemima e, koje percipiramo e, i svjesni smo toga da su sve prisutni i u porastu u e, zemljama našeg susjedstva. Mislim da nema smisla poricati da e, Rusija e, provodi jednu propagandnu ofanzivu ne samo prema Europskoj uniji nego ne, samo prema drugim zemljama nego i prema Europskoj uniji i zato je bilo važno za mene i za, naš, i za moje kolege da ne zaboravimo tu ravnotežu koju moramo zadržati između zaštite slobode medija i pluralizma, a istovremeno e, e, potrebe da se zaštite naši interesi u ovoj konfrontaciji sa stranom propagandom koja se sve više razvija Gospodinu Freundu bih htjela reći prije nego što učemo druge detalje, mislim da ovaj opis koji ste vi dali nije, e, nije baš e, ispravan, ne stavljamo na istu razinu ISIL i Rusiju, nitko ne gleda na ISIL kao na Eh, organizaciju na istoj razini kao što je Rusija, ali obrazci, instrumenti eh, eh, koji se koriste u propagandi su vrlo slični. Dakle, vrlo slični instrumenti, vrlo slični obrazci i zato smo o tome uvijek iznova razgovarali, dakle o načinu kako se možemo nositi sa ta dva aktera na području propagande. Ako mislite da, je, e, da se stječe dojam da ih tretiramo kao mm, aktere na istoj razini, onda to možemo ponovo pogledati, ali ja vas uvjeravam da e, naravno nitko nije imao tu namjeru. možda bismo o tome trebali još jednom e, pažljivo raspraviti i e, ukloniti e, eventualne nesporazume. Mislim da je kao prvo važno da ovim izvješćem podupremo osnivanje glavne uprave Stratkom. Mislim da je to bila ispravna odluka taj mali odjel koji će surađivati sa gospođom Mogherini ne može se doista nositi sa problemima koje, e, koji postoje, kojih smo svjesni. E, ali ono što e, mi sad trebamo učiniti je produbiti razumijevanje što je to što glavna uprava Stratkom e, može i treba e, činiti i koji su naši kapaciteti kako bismo ojačali naša društva koja su e, pod prijetnjom tih dezinformacija. Ono što je uvijek najuspješnije u propagandnim strategijama je širenje dezinformacija. Ponekad se radi o lažima, ponekad o stvaranju nesigurnosti, ponekad e, o širenju nekih krivih e, uvjerenja i kako sad tu povući liniju između informacije i e, slobode govora i onoga što mi vidimo da je sustavno dezinformiranje od strane Rusije a organiziraju to uglavnom ljudi koji rade za e, Rusiju danas e, i oni koji rade za Sputnik. E, kolege koji sumnjaju da da li postoji taj problem sa propagandom bih pitala što vi mislite kad u jednom ruskom gradu su suočeni sa problemima jer su ljudi nezadovoljni političkim odlukama Moskve, što vi mislite što bi se dogodilo kada bi e, Njemačka ili Europska novinska agencija otišla e, tamo i ponudila radna mjesta e, za 40 novinara koji bi onda potom pisali protiv onoga što Moskva govori i čini u vezi sa tim gradom. E, to je upravo ono što radi e, Rusija. Mi smo vrlo otvoreni i to je ono što mi se sviđa u Europskoj uniji. Otvoreni smo za e, medije, međutim danas sam čula, ne znam je li to samo glasina ili E, i da li je istina, ali navodno je Sputnik otvorio 40 radnih mjesta za novinare u Edimburgu. Ne znam je li to točno, ali ako jest, e, jasno mi je zašto to rade. E, naravno da da, da oni žele da se stekne dorem da nema dovoljno slobode medija u Škotskoj, osobito sad nakon Brexita. Dakle, zašto oni to rade? Zašto e, Zašto to rade? Ako pratite njihove programe i ako pratite i ruske medije u Rusiji, dakle ono što je namijenjeno njihovoj vlastitoj publici, onda ćete vidjeti da tu postoje velike razlike. Mi nikada nećemo podržati borbu protiv njihove propagande kontrapropagandom, Eh, ali želimo da eh, mi eh, ozbiljno shvatimo te prijetnje i da ojačamo naša društva da produbimo svijest o tome i da nastavimo pomno promatrati što se događa. Mi nismo na kraju došli do kraja ove rasprave, moramo nastaviti e, sa tim radom. Mi smo tek na početku tog procesa i vjerojatno ćemo e, u buduće imati još ovakvih izvješća i još ovakvih rasprava. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Štetina ima riječ. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Koncept gospođe Fotiga, plan da se uključe oba e, izvora e, neprijateljske propagande, dakle Moskva s jedne strane i islamistički islamisti s druge strane, e, je e, dakle zanimljiv koncept, međutim ja bih htio naglasiti jednu bitnu razliku između ta dva aktera. Dakle, informacije koje širi ISIL, Taliban i druge islamističke snage oni e, kao prvo mnogo manje koriste e, te metode nego e, Rusija. Dok su ruske informacije daleko više usmjerene protiv e, Europe sljedeće godine će biti 100 godišnjica od velike oktobarske revolucije u Rusiji. A to je rezultiralo e, dezinformacijama koje su se širile desetljećima. E, sjetite se samo e, sporazuma Molotov-Riventrop, sjetite se samo rata u Čečeni. Tko je se to radio? To su vrlo sofisticirani metodi kojima se služe tajne službe E, Sovjetskog saveza, odnosno e, Rusija, Oni su doista eksperti e, za to. KGB je vrlo je usavršio te metode i oni još uvijek vladaju tim metodama. Oni su pravi majstori za širenje dezinformacija. Laž je postala dio službene eh, politike Moskve i to bez ikakvog stida i srama uključujući i najviše dužnosnike u Rusiji koji se na besraman način e, time služe i mislim zato da to treba naglasiti u ovom izvješću da je ta opasnost od strane Rusije mnogo veća nego e, sa strane Isila prijetnja od strane Isila je druge prirode. Oni, prijet, nam prijete i ugrožavaju nas e, nasiljem i e, zbog onoga što oni rade na stotine tisuća izbjeglica do, pristižu u Europu, ali što se tiče informacija i propagande, Rusija je definitivno e, veća opasnost i zato bih ja u tom kontekstu spomenuo kompromis 16. Ja sam nedavno imao razgovor sa gospodinom Portmanom koji je direktor glavne uprave Stratkom i razgovarali smo o naporima koje Evropska unija e, ulaže u nošenje sa ruskom propagandom. On je E, doslovno rekao ne možemo se suočiti sa ruskom propagandom danas oni imaju na tisuće dolara a mi nemamo nikakva financijska sredstva i zato ja pozdravljam e, to što smo u kompromisu 16 e, spomenuli potrebu da se stvori posebna proračunska linija za ove svrhe tako da e, glavna uprava Stratkom e, dobije konačno neka financijska sredstva na raspolaganje. Hvala lijepa. Hvala. Kolega Jurek, izvolite, imate Hvala, predsjedniče. Hvala lijepa. Mislim da ovdje imamo jedno izvješće koje neće štititi samo našu sigurnost i naše interese, već mislim da je to isto tako važno čisto za moral naših zemalja. Posebno bih želio nešto reći vezano uz kompromis broj 10, ali prije toga još e, jedan komentar. Postkomunizam toga nismo svjesni. Postkomunizam ovdje želi uvesti dvije vrste struktura. Prvo su se moćnici pretvorili u elitu. I često je tome tako da ta elita ima monopol kad govorimo o moći. Tako je to u Rusiji. Radi se o tome da građane se pokušava nekako izbaciti iz njihovih korijena, da ne mogu razumjeti svoje društvo, međunarodnu politiku, da ne mogu razlikovati dobro od lošeg. Stoga tu imamo tu rusku propagandu danas i zato Rusija stalno govori o agresivnom zapadu i održava se taj mit Govori se o tome da mi e, Zapad želi proširiti dalje svoj moći napasti Rusiju. U kompromisu broj 10 podsjećamo na to na tom procesu iskorjenjivanja, dakle kad se želi da se zaboravi vlastita kultura. Mi moramo podržati tu kulturu kako bi ljudi našli put natrag ka to svojoj kulturi. i bitno je da to povezemo sa amandmanom gospodina Kovačeka. Tu imamo vrlo konkretne zahtjeve da se održi to pamćenje na počinjenje komunističke zločine, jer to može najbolje zaštititi od propagande. U tom kompromisu ili možda negdje drugdje bi trebali unijeti nešto drugo. Naime, činjenicu da elita ruskih moćnika dolazi iz e, struktura Sovjetskog saveza i oni se legitimiraju kroz to što se stanovništvo stano podsjeća na to da će opet se nekako izgraziti stara moć, ona sovjetska. Mi bi trebali biti svjesni toga da to utječe i u našim sredinama na određen način na ljude. Dakle, mi trebamo biti svjesni toga da je Sovjetski savez bio jedna agresivna sila koja je izazivala ratove, napadala druga područja. i 50 godina nije dozvoljavala, dakle, polovice naših država članica da međusobno normalno funkcioniraju i rade. I to bi trebalo objasniti. Mi imamo velika očekivanja od Rusije i to je dobro, ali šteta zbog samih Rusa da tako malo govorimo o Sovjetskom savezu. Nadam se da ćemo u ovim posljednim zahtjevima to moći poboljšati nešto što ide u dobrom pravcu i zahvaljujem se na suradnji. Last... hvala. Za kraj, gospodina Vajgle, imate riječ. Učinka na polje. Moramo detaljno razgovarati o toj temi. To će uistinu djelovati na informaciju u najširem mogućem smislu. Isto tako kada govorimo o informacijama, to se radi o tome da se vodi ljude u neke strateške zablude. To je isto pitanje vanjske politike i naših interesa u pogledu sigurnosti. Stoga sam ja mišljenja da je temeljno načelo, odnosno pristupa o dokumentu, pogrešan i to iz sljedećeg razloga. Postoji čitav niz emocionalnih razloga. I na različite načine poimamo stanje u Europskoj uniji u susjedstvu. I mislim da to ne bi trebali stavljati na istu razinu kao ISIL. Tu se radi o jednoj ozbiljnoj prijetnji. Mi ćemo morati naše nesporazume riješiti kroz politiku na diplomatski način i morat ćemo dokazati da tome možemo pružiti otpor. Ali to nema veze s Daješom. I mislim da ta paralela između Rusije i Daješa je potpuno pogrešna. I, to je razlog zašto si trebamo uzeti više vremena za to izvješće i ozbiljno razmisliti. Da ne govorimo istovremeno o, o informacijskim tehnologijama i strategijama jer u stvari bi trebali raspravljati o takvoj jednoj strategiji. S njome bi se mogli suprostaviti ovoj propagandi. Jer i oni koriste tehnologiju, koriste je vrlo vješto. A na zapadu demokratski razvijenim državama nismo razvili odgovarajući mehanizam. Dakle, ako želimo dezinformacije ukloniti iz naše politike i posljedice tih dezinformacija, onda je opravdano to i ovdje učiniti. Što je UKIP učinio da dobije većinu na to e, da ih pridobije da izađu iz EU. unije. Radilo se o pogrešnim informacijama. Zašto Tony Blair prije tri dana, ne tako samosvjesno kao inače nastupio na televiziji, rekao da mu je jako žao što je donio tu odluku da napadne Irak, jer je tu e, odluku donio tem pogrešnih informacija. Danas mi plaćamo punu cijenu napada na Irak i tadašnju odluku. Danas u Europi ne bi imali ni izbjeglica da nije došlo do pada Iraka, e, da nije došlo do događaja u Libiji i tako dalje. Dakle, molim vas, nemojte mi sad ovdje govoriti da ove manipulacije koje dolaze iz naših država e, uspoređujemo sa manipulacijama iz totalitarnih sustava, ali pogrešna informacija ostaju pogrešna informacija i svaka pogrešna informacija ima određene posljedice. I mi se moramo pozabaviti s tim posljedicama. Mislim da ovo vrijeme koje imamo na raspolaganju bi trebali iskoristiti za to da dezinformacije iz Rusije pokušamo riješiti problem vezan iz njih uz određenu samosvijest i Kad gledam Russia Today, mislim da nas svima postaje jasno da je to jedan proizvod sustavnih manipulacija, ali da bi se ja zbog toga osjećao prevarenim, ne. Tu se mogu samo nasmijati oko naivnosti takvih manipulacija. Europska unija u ovom trutku nema dobar imidž. jedan od zadataka onih koji se bave informacijama i koji se bave slikom Evropske unije je da se javnosti otvore oči i da se ne govori loše o Europskoj uniji jer to je postalo uobičajeno u svakoj državi članici da se za sve greške e, nacionalnih država članica optužuje Brisel, odnosno Europska unija. Ja sam našim e, parlamentarcima rekao da ne treba stalno govoriti o tome da Europska unija treba biti manje e, korumpirana. Ja uopće nisam koruptan i ne znam zašto bi ja imao mm, bilo kakve osjećaje krivice s obzirom na tu situaciju u kojoj se nalazi Evropska unija. Dakle, mi se tu trebamo boriti protiv te propagande koja dolazi iz jedne države gdje postoji ozbiljan problem u pogledu slobode medija i drugih sloboda. Želio bih pri tome reći da postoje različiti senzibiliteti u Europi kada govorimo o našim odnosima s Rusijom. Stoga ćemo morati tolerantno jedni s drugima razgovarati o tome, čak i u Europskom parlamentu. Thank you very much. Najviše hvala gospodine Vajgu. Iako sam subjektivan kada se radi o ovoj temi, kao što to svi znaju, ja ću i sada kao predsjednik morati biti jako strog molu gospodu Fotiku da eh, ovo rezimira i zaključi jer imamo sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Najprije dopustite eh, svim sudionicima u ovoj eh, jako zanimljivoj raspravi. Hvala na njihovim mislima i izraženim brigama. Ova rasprava pokazuje da se nalazimo suočeni s jako složenom temom, no usprkos gomaznosti prijetnje i grozotama koje su počinjene i nedržavnim eh, djelovanjem kao što je daješ, većina naših sprava usredotočena je na Rusiju, što znači da aktivnosti ove države je omogućuju jako brojne uznemirujuće informacije i stvaranje uznemirujućih koncepata u našem svakodnevnom životu, te pokazuju do koje mjere, evo čak i tijekom rada na ovom izvješću, kolika je, koliki je utjecaj ruskih medija u svakodnevnom e, radu respektabilnih medija i Dakle, to utječe na nas, jel mi to ili ne. Gospodine Freund, vi ste spomenuli Sputnik. I rekli ste, izrazili ste sumnju o značaju utjecaja tog ograničenog e, medija ograničenog dosega, iako je to ograničeno samo na Poljsku. Imam lošu vijest za vas, e, to utječe i na Poljsku, a isto tako i na Austriju. Ne samo zato što je sam po sebi toliko moćan me taj medij o kojem je riječ, već je o njem govorio Stratkom Ist, to je jako dobar task force koji radi za službensko djelovanje no rečeno je da ova vrsta medija služi kao pružatelj usluga kratkih vijesti koje koriste brojni drugi mediji koji namjerno ili nehotice samo ih prosljeđuju dalje. I stoga kada govorimo o potrebi kvalitetnog novinarstva s kojim slažemo svi, to je jako važna tema od ključnog značaja. Jer kvalitetno rad Digistretkoma je doista nužan i služi kao referenca za ovo kvalitetno novinarstvo koje prokazuje i ukazuje na manipulacije koje čim smo čiji smo predmet. Evo, da vam dam jedan primjer ilustracije radi. Dakle, Sputnik e, je da obavijesti o radu našeg kluba i jedan od, od stručnjaka Europskog parlamenta imenovan je imenom i prezimenom tu i ta, tu vijest e, su preuzeli drugi mediji bez bez e, oznake, bez navođenja izvora i bez e, imena do duše. I na taj način se mediji šire dalje, diljem svijeta. I tako oni nanose štetu. Da, Sputnik nema milijune korisnika, ali mediji koji preuzmaju njihove informacije koje oni objavljuju imaju brojne korisnike, čitatelje. Hvala još jednom za na ovoj raspravi, a rokovi i datumi sljedećih sastanaka su u tajništvu AFETA. Ja vas pozivam doista da izglasate ovo izvješće što je prije moguće. I mislim da se u većini slažemo s tema. Uzet ćemo obzir vaše savjete i gospođe Harms, vidjet ćemo da možemo poboljšati terminologiju koja je uporabljena. I trebamo vidjeti dakle, da se, da se negdje ne pravi, da se negdje ne pravi distinkcija između Rusije i nedržavnih aktera, no ja sam doista uvjerena da e, se drugačije postupa prema ova dva dionika, no ipak moramo se pozabaviti prijetnjama koje dolaze iz svih smjerova, bez obzira tko njihovi autori bili i moramo pokazati otpornost prema tome. Imajući na mu ovo što je gospođa Harms rekla o tim akcijama koje se poduzmeju u Škotskoj, znači svi smo mi političari i možemo predvidjeti neke scenarije što se može dogoditi. Dakle, te vrste djelovanja su iznimno opasni i za nas je doista pravi trenutak da pokažemo jedinstvo. Pružimo odgovore na ove probleme. Što se tiče Europskog parlamenta, usvajanje ovakvog e, izvješća bio bi jako dobar odgovor na sve ove prijetnje. Hvala. Madame Fotiga. Uh, I would like to add just that... Hvala, gospođo Fotiga. Ja bih samo još želio reći da je glasanje na AFET-u predviđeno 38. Tako da ćemo vidjeti kakav će biti ishod. Dakle, to će biti zadnji utrak u osmom mjesecu. Najviše hvala na raspravi. A sada prelazimo na sljedeću temu na dnevnom redu. A tu se radi dakle o predstavljanju studije politika EU-a za Artiku regionalnom kontekstu. Gospodin General Stang je autor eh, ovog, eh, ove vanjske studije o političkoj studiji Europske unije i Arktika. To je studija koja je dostavljena unaprijed eh, dakle prije ovog sastanka. Najviše hvala, hvala što ste me pozvali danas da predstavim rezultate ove studije. Kao što rekoh, politika je ova za Artik e, ovdje nije sveobuhvatna studija, niti odnosa, niti arktičke politike, ali tu se koriste i spominju neki ključni elementi i to nas... Ovo je objavljeno malo nakon zadnje komunikacije komisije, komunikacije, zajedničke komunikacije, viske predstavnice i Europske komisije u Artiku. Dakle, imamo primjerke ove studije ovdje na stolu pored predsjedničkog stola. Govorit ću o evoluciji odnosa i politike Europske unije prema Arktiku. Dotaknut ću se nekih e, izazova u regiji i bavit se tako o sigurnosnim i energetskim pitanjima na Arktiku, a onda ću predstaviti nekoliko zaključnih ideja. Tijekom zadnjih, e, zadnjih desetljeća imali smo nekoliko ključnih tema, trendova koji su E, pohtali priče o Arktiku. Klimatske promjene su naravno jedna od njih. To će biti jedna od ključnih tema za napredovanje u prekidu, odnosno prekidu nesigurnosti i zastavništvo u toj regiji. To je, to je nešto može imati jako dugoročne utjecaje. Kad drugo imamo evo, pitanje resursa, dakle male, niske cijene plina, nafte, to je globalni fenomen koji ima veliki utjecaj na arktički regiji. Od 2014. kada je pala maksimalna cijena i dakle kako su se kako se cijene E, kad su cijene pale, konkretnost ovog e, područja je uveliko se spala i veliki projekti, velike kompanije, plin e, naftne se povlače i tu se vode velike rasprave na tu temu. No došlo je do demografskih promjena u ruskom Arktiku, dakle Rusija ima pola od Arktika ima više od 50% stanovništva cijelog Arktika, no što se tiče drugih zemalja stanovništvo bježi jasan pad, e, Sjeverna Amerika, Europski, Arktik, e, Europski Arktik predstavlja 0,1% cijelog arktičkog stanovništva, u svim ovim regijama imamo pitanje urbanizacije, klimatske promjene će imati i tu veliko utjecaja. Jedna tema jest promjena stanja u lokalnim eh, vlastima u europskim eh, arktičnim zemljama. Polu parlamenti imaju utjecaja Grenland ima sve, sve veću autonomnost u zadnje vrijeme, tako da arške i autohtono stanovništvo imaju veći, već pravo glasa u svojim e, obavljanju svojih, e, odnosno arktičkih e, politika pitanja. I to je dovelo da i država, i unija i države članice izdaju svoje strategije politike i to je nešto što je dosta novo. Dakle, prije 20-30 godina nisu imali arktičku strategiju, odnosno strategiju za Arktika, sada to izgleda jest tako, no nije sve to novo, ima dosta kontinuiteta od 30-50 zadnjih godina, dakle čak i u najgorim e, scenarijima e, Arktik će biti hladan, dalek, e, mrak pola godine i dakle ne radi se tu o permanentnim prekidima, ima tu i nekih kontinuiteta, dakle to je Arktik. Uloga Europske na Arktiku je i je nešto na čemu se radi od 2008. godine kada je po prvi put e, tu temu načela komisija i parlament, e, raspravljalo se o tome na jako odbijen način, tada su brojni novi projekti izrasli i financirani. Jedna stvar koju vrijedi spomenuti jeste da ima čvrsta kontinuitet ključnim prioritetima EU u toj regiji, a ti prioriteti prioritet s kojim se uvijek slažu Danska, Švedska i Finska, kao arčke zemlje, no i druge arčke zemlje, Kanada, SAD, Rusija, islandi i Norveška. Dakle, to se tiče od klimatskih promjena okoliša, održivog razvoja i mirne suradnje. I tu su i druge teme kada vidite kada su Kanada i SAD imali na Arčkom vijeću predsjedanje Dakle, tu su brojne teme o kojima se, o koji surađuješ nije niko iznadženje, jer Arfik je postala regija uzor za funkcioniranje već 14 godina. Što se tiče uloge Europske unije, arktičke države članice i druge Europske države članice Europske unije podržavaju dakle, da se Europska unija angažira na Arktiku. Jedna stvar je različita od drugih politika, a to je fokus na sigurnost i pitanja. I o tome se raspravljalo više u Europskom parlamentu nego na komisiji. I zadnje, tijekom zadnjeg desetljeća Europska unija je imala rasprave koje su se razvijele, dakle to je sve u post-lisabonskom razdoblju. Dakle, arktička politika i dalje je u izradi u neću već povojima, ali ima dakle još puno mogućnosti da se razvija. Što se tiče uloge Europske unije, ključ za ključ za djelovanje jeste Arktičko vijeće, tu ima osam arktičkih država, tu, tu su i predstavništva šest eh, autohtonih eh, skupina, i promatrač. Europska unija je tražila status promatrač prije nekoliko godina, što je blokirano zbog sukoba s Kanadom e, po pitanju trgovine tuljanima, između ostalog, i od tada se ispostavlja da Rusija e, blokira usvajanje promatračkog statusa Europske unije što je nešto što je rezultat drugih nekih tema. No, Artik je puno uspješniji nego što, se, što bi se moglo misliti. To nije prazna regija, no regija nije imala neki geostratički identitet e, jako izražen sve do nakon hladnog rata i kao što rekao, tu su brojne mogućnosti koje se pojavljuju. Dakle, tu je Arktičko vijeće, zatim Arktička petorka, to je pet država koje imaju granice sa samim Arktičkim oceanom, što Europska unija i države članice nemaju. Dakle, ta Arktička petorka je dosta neformalna skupina. Zatim imamo regionalni okvir, e, Barents, Eurosavjet, zatim ima e, suradnja sa Norveškom, Rusijom, Islandom, e, da postoje različiti okviri koji su uspostavljeni. Puno toga tiče se okoliša, kao što se moglo pročekivati u klimatskim promjenama, razvoju. To je nešto što se može opisati kao više razinski vladine e, vidovi suradnje geostrateška pitanja, sigurnosni problemi su nešto o čemu se ne raspravlja u većini ovih organizacija uz eventualnu iznimku neformalno ne arktičke petorke. No, Arktičko vijeće prvenstveno se ne bavi sigurnosnim pitanjima, već drugim temama. Dakle, sigurnosno pitanja predstavlja važnu stavku visoka predstavnica je osobno naglasila u svom eh, nastupu da je Arktika važan za europska sigurnost pitanja, no u tom tekstu se ne bavi uopće sigurnošću i razumije se donekle zašto, jer regija posla pravi uzor za suradnju i druge regije u svijetu bi mogle puno toga naučiti od tog modela, no uvijek postoji s obzirom da je s obzirom da Rusija igra veliku ulogu na Arktiku, uvijek postoji mogućnost da se to dalje razvija. To ne samo Rusija, jer tu su Kanada, SAD, Norveška i Rusija naravno na prvom mjestu. E, to određuju svoje prioritete i kažu da e, im ne trebaju nikakva dodatna sigurnosna tijela, već da, da oni sami to mogu e, se nositi tim pitanjem. Dakle, to je to je dovoljno do današnje situacije. No, zadnjih nekoliko godina kada vidite da Rasija više razvija svoje vojne baze, širi ih, e, razvija veći broj e, nuklearnih odlomaca na sjeveru i širi svoje djelovanje, onda, onda se opravdano postavlja određeni broj pitanja glede prijevanja na druge neke odnose. Dakle, Arčko vijeće ima trenutno osam članova i sedam e, njih E, nameće, nametnule sankcije sedmom i čovjek bi se mogao reći da je to problematično za upravljanje Arktikom, ali ne, ne za sad barem. Brojni e, ruski vojni razvoj na Arktiku se može e, objasniti što, što, oni imaju puno star... oni imaju svoju nuklearnu flotu na i moraju dakle ne djeluju ofenzivno, već moraju zaštiti svoju nuklearnu flotu. I kada se pogleda Artik i gleda se gdje su ciljevi, mete, pardon, ukratko u dvije, zadnje dvije godine kako je Rusija aneksirala Krim i uspostavljene sankcije, imamo kontinuirani napredak glede brojnih arhičkih pitanja o polarnom kodeksu, među Narodne pomorske organizacije, razvoj e, obalne straže, odnosno forma za obalnu stražu, tu se radi e, i na izradi Arškog gospodarskog vijeća, onda sporazum Arških pet zemalja o ribarenju na e, polu. Dakle, neću više ništa govoriti o Rusiji i sigurnosti. E, osim toga govori se o pitanjima zaštite okoliša. Uh, where a lot of the humans... Brojna su sigurnosna pitanja koja se, o kojima se raspravlja na Artiku kao i u drugim zemljama. Dakle, kada govorimo o ključnim elementima u kojima europske artičke e, države se bave, klimatske promjene, održivi razvoj, međunarodna suradnja, to su okviri koji su već pokriveni Glede buduće uloge Europske unije u sigurnosnim pitanjima, jer Europska unija je sigurnosni akter koji se razvija, želim izdjetno ono što se dešava na jugu istoku Europe i na način na koji Europska unija razvija svoje odnose sa državama članicama što može što ne može raditi. Dakle, to je nešto se mijenja i brzo se mijenja i tu su više struke rasprave koje se vode na više razina. I ja mogu reći gdje se, na čemu su rasprave, što ima smisla, na čemu se može napredovati, no mogu bi se da što se tiče arktičkog područja koji je miran, divan i miroljubiv, ipak e, pretpostavljam da će to tako ostati u buduće, možda nije najbolji pristup, dakle možda bolje bilo raspravljati o ovim temama i rješavati te e, politike i strategije bit ću kratak i sad ću govoriti o arktičkoj energetici i nekoliko zaključnih primjedbi. Što se tiče energije, usprkos bumu resursa, imamo jako velika dva e, susjeda, Norvešku i, Rusiju koje opskrbljuju Evropsku uniju e, plinom, naftom. E, što se tiče Rusije, veliki dio dolazi iz arhiškog područja, a Norveška e, sve više istražuje u svojim e, sjevernim područjima, no što budu dalje išli, to će prije, plin će prije koristiti vjerojatno u vidu ukapljenog plina, a ne kroz plinovode. E, jednom kad se ukapi plinom onda ga se može prevoziti svugdje po svijetu. Dakle, čak i ako Rusija i Norveška budu e, razvijali s e, energiju na Arktiku, mi nećemo možda biti njihovi glavni klijenti. Europska ovisnost o nafti i plinu se nastavlja, iako hoćemo dekarbonizaciju, to se neće dogoditi preko noći, dakle morat ćemo se osnijati na vanjske dobavljače, Dakle, arktički energetski resursi nisu rješenje, niti nužno ključna komponenta za rješavanje naših energetskih pitanja, ali su dijelom potencijalni dio rješenja, dakle i diverzifikacije i tu su partnerstva s te dvije zemlje koji razvijaju svoj rad. Dakle, to je nešto o čemu će trebati raspravljati tu su pitanje zelene tehnologije, hladne tehnologije za razvoj i bolje energetske resurse na sjeveru, različite vrste energetskih resursa na sjeveru, no ono gdje smo danas i gdje ćemo biti u budućnosti, to je nešto što treba još vidjeti glede hidrokarbura. Ono što jedni i drugi žele od nas je sigurnost potražnje, a mi nismo naravno, ne možemo to jamčiti jer želimo e, raditi prvenstveno na strategiji dekarbonizacije. Dakle, tu su, e, njihova spremnost da idu sjeverno i da ulažu više u e, ova ove energente nešto što je utemeljeno na razumijevanju naših potražnje, naše potražnje i potražnje diljem svijeta. Zaključci. Evo nekoliko ključnih elemenata. Dakle, treba zahvaliti Europskoj uniji što je i dalje zainteresirana za Artik. Dakle, vrijedi naglasiti sljedeće. E, fokus e, stanovništva, dakle, treba se usredotočiti na potrebe ljudi koji žive u tom e, regiji. Znači da na europskom teritoriju tu su i gospodarstva i ulaganja u obrazovanje, istraživanje i to je jako važno za postojeću no Jasno da će resursi ostati ključ e, gospodarstva, područja što se tiče upravljanja. SAD postao je pozitivna snaga za suradnju i ako želimo podržavati ovaj trend, nisu potrebne nužno nove institucije, ali evo, parlament u svakom slučaju može igrati važnu ulogu u tome. Kao drugo, imao sam e, razgovore sa viskim predstavnicima Kanade, koji su i dalje bili E, nezadovoljni prispom Europske unije glede različitih pitanja. Mi nismo bilo koja zemlja, mi smo čista zemlja, e, poput vas i puste nas na miru, dakle, glede Artika. To je bio njegov stav. Dakle, to su ti problemi kada se želi biti čelnik na nekim e, pitanjima zašte okoliša i Dakle, to, to treba izvesti na način da nas slušaju i ljudi s druge strane. No, moram reći da ovaj čovjek s kojim sam imao posla je dinozaur, no to su navike koje, kojima treba puno vremena da izumr, izumru. E, energetska sigurnost mora biti isto tako jedna od glavnih ključnih tema. Dakle, ako bismo mi željeli da Arktik bude zelen, otvoren miroljubi, moramo biti usredotočeni na, na, na potrebe te regije i europske institucije bi trebali mm, imati sve što bolju suradnju sa državama članicama Artika. Dakle, Art je nova politika za većinu, ali evo ga ovo dobar početak za sad. Um, Hvala lijepa. Što se tiče vašeg naglaska, čini mi se da ste i vi, dakle, E, kanadžanin, pa sam krivo izgovorio vaše ime. Gerald, a ne Gerald. Da li netko želi postaviti neko pitanje? Molim vas, budite kratki u uistinu kasnimo s našim programom. Gospođa Jakoncari, izvolite. Hvala na vaše sveobuhvatno izlaganje. Pre nekoliko godina je Kina tu bila vrlo aktivna i imali su izvješće o situaciji na Arktiku. Kakva je trenutna situacija? Jer Kina je još uvijek zainteresirana, jer Kina je posvuda diljem svijeta sada aktivna. A onda kako procjenjujete to upravljanje politikom u pogledu Arktika? unutar Europske unije s obzirom na čuveno pitanje Henry Kissingera koji je broj telefona za politiku u pogledu Arktika u komisiji. Dakle, koga tu treba nazvati, kome se tu treba obratiti? A treće pitanje je Rusija. Ako sam vas ispravno shvatila, Potvrdili ste tu predođbu da je Rusija tu dosta konstruktivna kada govorimo o Arktiku. Surađuju dakle sa Norveškom, sa zemljama NATO. Koji je razlog tome? Hvala lijepa. Gospođa Hvala lijepa. Ja ću govoriti na njemačkom. Gospođa Lezing. Je sve u redu? Zahvaljujemo na vašem opsežnom izlaganju. Kroz temperaturu u ovoj prostoriji smo mi već e, malo ovako zbiljam spremni sada na arktičke teme, e, pa imamo jedan e, multimedijski događaj ovdje. Zamoljeni smo da budemo kratki toga neću ulaziti u pojedine aspekte u pogledu okoliša. Ne mogu sada u detalje ulaziti što se tiče pojedine zlouporabe u tom smislu, već ukazati na neke probleme e, koji se više mogu nastati u toj regiji kroz e, trgovačke brodove i kroz tu usporebu koju ste iznijeli sa Moldavijom. Tu bih htjela reći da ta ekološka ravnoteža na Arktiku je neusporedivo fragilna i može doći do vrlo velikih šteta. Potpuno, dakle, velikih razmjera i to može isto tako utjecati na druga područja u smislu ekologije. Stoga izvješćito pozdravljam to što je ta problematika navedena i naglašena i vaše studije onome što je iznijela visoka predstavnica. Zanima me isto tako što vi mislite da li bi mogli ući jednu vrstu sporazuma, ugovora koji bi bilo kakve vojne operacije zabranio, a time je isto tako da se uvede moratori u pogledu rabljenja određenih sirovina Onda pitanje sigurnosti, tu ste govorili o političkoj ulozi Rusije i rekli ste da usprkos pogoršanja odnosa sa Rusijom e, i na Arktiku postoji jako dobra suradnja. Dakle, da i kriza u Ukrajini nije dovela do toga da se pogorša ta suradnja. ali ove dodatne vojne aktivnosti opet povezujete s Rusijom i to posebno, dakle to vojno djelovanje povezujete sa Rusijom, dakle e, ne mislite da je to tako jako djelovanje NATO-a, Kanade, a ja bih vam htjela reći da imamo veliki NATO manever tamo, Arctic Challenge, I sad moje pitanje još jedan puta. Ova Arctic Growth Map iz 2009. i isto tako strategiju iz dakle, Ministarstva za obranu SAD-a. Dakle, kako vi to ocjenjujete? Hvala lijepa. U istinu, Arktik je vrlo zanimljivo područje. A kroz otapanje leda možemo dolaziti sve više do prirodnih resursa koje su nam tamo na raspolaganju. Tu su različite procjene e, u tom pogledu. U skladu sa nekim izvorima Postoje ogromne rezerve prirodnog bogatstva tamo i pet zemalja je uistinu jako zainteresirano za to da se druge zemlje spriječu pristupu tim informacijama. Vi ste rekli da pet zemalja upravlja tom regijom na jedan prijateljski način. Međutim, tu postoji tenzija između Rusije i Kanade. E, Rusija se tamo vojno pozicionira i njihov glavni cilj je vrlo jasan. Oni brane svoje interese. A osim toga, tu postoje i drugi strateški ciljevi kako bi se osnažila vojna prisutnost Rusije u tom području. Dakle, kako vi vidite te prijateljske odnose tih pet zemalja? Je li to zbiljam tako prijateljski kako se to čini? I e, mislim da bi se u budućnosti trebali više fokusirati na činjenicu pitanja nesigurnosti koja bi se mogla dalje proširiti tom regijom. Hvala. Hvala. Imam ja još jedno kratko posljednje pitanje. Vidjeli smo čitav niz izvješća prije nego što je pala cijena nafte pogledu toga koliko je zanimljivo to područje u pogledu daljnjeg razvoja. Jesu li se sad glavni igrači u stvari povukli sa Arktika? Da su sad u poziciji da malo promatra i gledaju kakva će biti cijena nafte ili su odustali zato što sad ima čitav niz drugih čimbenika koji je bitan dakle u području energetike. Hvala. Pokušat ću brzo odgovoriti na sve, započevši sa zadnjim pitanjem. Dakle, sve ovisi u Sjevernoj Americi su gotovo prema Aljasi svi zatvorili svoje djelovanje bušotine. Izgleda zbija kao da svi zatvaraju. Ako cijena naraste za koju godinu, ja sam sigurna da će oni opet to procijeniti unutar e, Rusije, na njih dijeluju dakle isto tako niske cijene nafte, ali i sankcije ili imaju ograničen pristup zapadnoj tehnologiji. Tako da ih to ograničava, ali isto tako imaju različite pristupe. Nemaju uvijek isti ekonomski pristup kada govore o tome da li je neki energetski projekt dovoljno vrijedan. Imaju neke projekte na sjeveru gdje ulaze i kinezi sa svojim novcem dok novac zapada nije bio na raspolaganju. Dakle, u svakom slučaju tu imamo jednu kombinaciju svega. Dakle, Kina investira tu zajedno s Rusima. Oni su promatrači u Arktičkom vijeću. Dakle, imamo tu nekoliko promatrača. Kina je jako zainteresirana za to da vidi kako funkcionira. Dakle, taj, ta sjeverna ruta. Međutim, ta ruta za e, transaktičku plovidbu je još nešto što potpuno se ne funkcionira. Više postoje neke određene regionalne aktivnosti u tom smislu. Za sad se nešto malo tu događa pa ćemo vidjeti da li će tu više plovidbe biti i na e, toj ruti što bi bilo možda zanimljivo za Kinu. Dakle, oni su tu, e, koriste više sredstava, ali to nije neki visoki prioritet za njih. E, oni sad imaju taj kapacitet da mogu biti lagano uključeni u neke stvari kojim nisu do sada bili uključeni. Dakle, za sad tu stvari idu polako što se njih tiče. Postoji li broj u komisiji što se tiče Arktika? Ne, ne postoji. E, u čitavom nizu bilateralnih razova sa Artikom se govori, dakle, po područjima ljudi iz okoliša, govore s ljudima iz okoliša, oni koji se bave energetikom govore s stručnicima za energetiku, tako da ne postoji jedan jedini broj gdje možete razgovarati s nekim o pitanjima Arktika. Europska služba za vanjsko e, djelovanje, dakle isto tu postoje, ali nema jedan središnji broj. Budući da su Rusi tamo jedna snaga ili moć e, koja ima određeni status quo, možemo reći da su oni manje više zadovoljni sa trenutnom situacijom. Ništa ih tu na sjeveru ne iritira, nemaju tu nekih problema osim ako se oni ne stvore. Tako da trenutno sad surađuju a i mi selektivno ulazimo s njima pojedine pitanja. Nekada kažemo ne, nekad kažemo da, tako da onda oni odgovore na isti način. Imali smo razgovore u pogledu vojnog djelovanja. To sad više ne postoji. Od 2013. nemamo nikakvu vojnu suradnju na Artiku koja je prije postojala. E, dakle navigacija, trgovina, nisam uopće o tome govorio, ali to je vrlo važno za europsku politiku i za baltičke zemlje, da je to uistinu pitanje okoliša, vrlo jedno ranjivo područje i tu su neka vrlo ozbiljna pitanja. Dakle, sve nesigurno, nejasno, nitko ne zna kolika šteta se može nanijeti ako e, uvedemo tu cijelo e, pitanje dakle tih e, dodatnih ruta u pogledu brodova ili ugljikovodika ili sličnih tema. Dakle, u svakom slučaju to treba učiniti na održivi način. Mogućnost nekog sporazuma ne. Ne, nitko nije zainteresiran. dakle, što tiče drugih arktičkih država oni nisu zainteresirani za nikakav novi pravni režim, moratorij, sporazum. Kad se postavi tako jedno pitanje, odmah vam daje do znanja da ih to ne zanima, tako da bi moglo biti problematično uopće i razgovarati s njima o tome. Kada govorimo o NATO i njihovom djelovanju na Arktiku, u određenom smislu Amerikancima to nije neki prioritet. Dakle, to, strateški gledajući je to bitno, a kada govorimo o nuklearnim podbornici i drugim aspektima, ali nisu toliko zainteresirani, a pogotovo ne dalje od dakle, same Aljaske i obale. A što se tiče odnosa sa Rusijom i sa Finskom i Norveškom, u ovom europskom dijelu, tu je situacija dosta pozitivna. Malo su stvari sad postale problematičnije, ali ne postoji neki razlog da se sad kažemo da bi Rusija loše reagirala na bilo šta što se događa na drugoj strani granice ili aktivnosti NATO-a na Arktiku. Koliko rezervi postoji na Arktiku, tu postoje različita mišljenja. Kada govorimo o trenutnim granicama, vezano uz arktičke države. To ide dosta duboko u sjever, prema sjeveru, dok ne stvari ne postoji problematične u pogledu kontrole. A područja oko kojih još ne postoji dogovor e, su toliko e, daleko prema sjeveru da e, je još jako dugo vremena pred nama dok to postane aktualno. Dakle, u ovim područjima, kada govorimo o suverenim vodama, dakle, situacija je ok, a pristup postoji samo suverenim teritorijalnim vodama pojedinih država, pa je sad na njima kako će oni dalje razvijati te resurse. Da li uistinu postoji taj prijateljski odnos između Rusije i ostalih na Arktiku? Kao što sam rekao, postoji jedan forum za suradnju koji više ne funkcionira. To je Rusija. Niš, nikad se tu ne radi samo jednoj stvari. Dakle, oni su voljni tamo biti partneri jer su su oni tamo ta status quo moć ili snaga, jesu li oni dakle super dobri frendovi s ovima koji ih e, kažnjavaju, e, dakle govorim tu o vijeću, ali postoje određene oblici suradnje. Dakle sve to jako krhko, ali dosta uspješno funkcionira. Hvala lijepa, gospodine Steng. Ja sam siguran da vaši sjajni komentari, ova studija koju imamo će nam pomoći u pripremama naše, e, dakle, naše izvješća na vlastitu inicijativu u parlamentu. Hvala vam lijepa. Okay, so we... So the next point has been postponed, which means that... Sljedeća točka je odgođena, ali imamo i još jedno, to je ispostava mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume, neobvezujući instrumenti između država članica i trećih zemalja u području energetike i stavljanja izvan snage odluke. Sada ćemo razgovarati o tom prijedlogu. A prvo je izvjestitelj, gospodin Kukan, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Lijepo vas je vidjeti e, kao predsjedavajući. Želim samo podsjetiti da se ovdje radi o mišljenju o predlogu odluke koje je e, izradila komisija, a radi se o međuvladinom E, sporazumu o sigurnosti opskrbe energijom. Mi smo već razgovarali o ovom mišljenju, tako da ću biti kratak i neću previše ulaziti u detalje. Primili smo 36 amandmana, 9 od izvjestitelja i 37 od drugih kolega. Htio bih im zahvaliti e, na zanimanju za ovo mišljenje. E, podvukao sam pitanje transparentnosti koje je koje će po mom mišljenju e, omogućiti Uniji da E, djeluje koordinirano na području sigurnosti opskrbe energijem. U tom pogledu slažem se sa prijedlogom komisije da međuvladini sporazumi na području energije da se trebaju e, dostaviti komisiji radi procjene usklađenosti sa e, europskim zakonodavstvom prije njihovog potpisivanja. Dakle, E, u skladu sa načelom ex ante zemlje članice bi trebale izvijestiti e, komisiju prije nego što započnu sa pregovorima o međuvladinim sporazumima sa trećim zemljama. E, zemlje članice bi također trebale informirati komisiju o neobvezujućim u sporazumima sa trećim zemljama. To su najvažnije stvari koje sam htio spomenuti. A što se tiče amandmana koje smo primili, htio bih reći da podupirem one koji idu u smjeru, odnosno koje se tiču suštine ove odluge. Međutim, imamo nekoliko amandmana jednog kolege Picule koji se tiču E, usklađenosti međuvladinih e, sporazuma sa e, sigurnošću opskrbe energijom. Međutim, ja se u principu slažem sa, sa tim amandmanima, ali trebamo provjeriti da li ih trebamo inkorporirati u u ovo mišljenje mislim da o tom e, pitanju trebamo detaljnije razgovarati. E, Klub zastupnika ECR e, uložio je 21 amandman koji se tiču sjevernog toka. Ja razumijem ovo što traže amandmani i slažem se s tim, ali ne mislim da bi to pitanje trebalo biti dio ovog zakonodavnog teksta, jer mi ovdje postavljamo pravila i načela budućeg zakonodavnog teksta. Mi se ovdje ne bavimo konkretnim e, slučajevima i zato mislim da ovo ne spada u ovaj tekst. I konačno nismo e, mogli sastaviti kompromisne amandmane e, za sada jer većina amandmana koji su uloženi se bave različitim člancima, različitim pitanjima, različitim slučajevima i vrlo je teško tu naći zajednički nazivnik, odnosno zajedničke formulacije. Međutim, e, ja sam otvoren za e, raspravu sa izvjestiteljima o sjeni o konkretnim pitanjima e, koja ih zanimaju i stojim na raspolaganju za te razgovore sa izvjestiteljima o sjeni. Evo, to bi bile moje moji komentari. Hvala lijepa. Hvala lijepa na vašem tolerantnom e, stavu i spremnosti da se upustite u te razgovore sa izvjeteljem u Sjeni. A sada riječ dajem kolegi Piculi, izvolite. Okay, Hvala lijepo. Kako je kazao izvjestitelj i razloga zbog kojih danas ovdje raspravljamo o ovom prijedlogu, prije svega nedostatak ex ante pregleda i mogućnosti sudjelovanja u pregovorima, zatim tu je nedostatak pravne sigurnosti, odnosno mehanizama kojima bi se ugovori koji nisu usklađeni sa zakonodavstvom Europske unije mogli poništiti ili promijeniti te nedostatak transparentnosti u pregovorima koji se upravo sada vode. Činjenica je kako ex post utvrđivanje neusklađenosti ugovora s europskim zakonodavstvom nije dovelo do makar jedne promjene sklopljenih ugovora do sada. Dakle, lako se možemo složiti o potrebi izmjena postojeće odluke obzirom na uočene nedostatke. Mislim da treba osigurati i adekvatnu razmjenu informacija i osigurati pravnu zaštitu ukoliko se prijedlozi ugovora pokaže neusklađenima sa zakonodavstvom Europske unije. Slažem se i s argumentima koji ukazuju na potrebu kontrole od strane komisije koja bi trebala sa svoje strane pružiti smjernice u pregovorima. Pritom svakako treba definirati vremenske rokove koji ne bi nepotrebno usporavali cijeli proces te tako otežavali pregovaračku poziciju zemalja članica. Transparentnost u nabavi energenata od trećih zemalja važan je element osiguravanja energetske stabilnosti. Kada govorimo o sigurnosti opskrbe energentima, osim na tržištima zemalja članica, trebamo pažljivo nadgledati situaciju i u zemljama tranzita. Opskrba potrošača sigurnom održivom konkurentskom i povoljnom energijom može se ostvariti kao cilj samo ako su energetska, trgovinska i vanjska politika usklađene i dosljedne. Zaključno, sklapanje ugovora s trećim zemljama je još uvijek tvrda realnost obzirom na količine energije koje, koju Europska unija uvozi. Paralelno s izmjenom ove uredbe i usvajanjem zimskog paketa o energetskoj uniji svakako moramo raditi na podizanju energetske učinkovitosti i neovisnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine Picula. Na odboru AFET e, glasat ćemo 5. rujna o ovom mišljenju. Zahvaljujem na ovoj razmjeni mišljenja, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je zajedno sa odborom za razvoj, rješavanje izazova prisilnog raseljavanja, predstavljanje komunikacije Europske komisije o prisilnom raseljavanju i razvoju i razmjena gledišta sa stručnjacima.